joppan homos nevriješi kiriš navrh i to je pomanuo si mijoš tim imeriši avijatak i ne dobar dan nastavljamo s radom sada su na redu izjave vijeća i komisije na temu šumskih požara u amazoni Gospodine predsjedatelju, uvaženi članovi, mislim da nisam jedina koja kaže da šumski požari koji trenutačno divljaju amazonskim područjem sve nas itekako brinu. To je problem ne samo za ljude koji tamo žive, već za našu planetu i za našu klimu. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno očuvati amazonsku prašumu za aktivno djelovanje u smislu ublažavanja klimatskih promjena. Njezina priroda je raznolika, tamo živi 110 različitih svjetskih vrsta. Uglavnom zbog klimatskih promjena i ljudskog djelovanja dolazi do situacije koja predstavlja ozbiljnu prijetnju dolazi do drastičnog pada u broju e, vrsta flore i faune i također do povećanja broja požara u tropskom pojasu. Nažalost, sa zabrinutošću moramo primijetiti da je broj tih šumskih požara i njihova ozbiljnost još i veća kako u Amazoniji, e, u Brazilu, tako i u susjednim zemljama e, u Paragvaju konkretno. Na taj način veliki broj biljaka i životinja umire, a autohtone zajednice moraju napustiti svoje područje. Vodstvo Europske unije u e, globalnoj borbi protiv klimatskih promjena i zaštiti e, prašuma jest jedan od prioriteta finskog predsjedništva. Šumski požari imaju nesagledive posljedice kako za prirodu, tako i za ljudski život. Smanjuju raznolikost, potrebno nam je djelovati protiv njih kako bismo e, zaštitili e, radna mjesta, osigurali e, prihod ljudima, ali isto tako kako bismo osigurali mogućnost da se borimo protiv klimatskih promjena i kako bismo postigli ugljičnu neutralnost do 2050. kao što želimo. Naša današnja rasprava izuzetno je relevantna u tom kontekstu. Usprkos e, svim aktivnostima koje su do sada provedene na razini Europske unije, degradacija šuma i e, krčenje šuma ostaju i dalje velikim problemom, a e, pustošenje požarima amazonskog područja čine ova pitanja još hitnijima. U travnju 2019. godine vijeće je donijelo zaključke vezano uz napredak koji je postignut provedbom Europske e, strategije šu, zaštite šuma. U toj strategiji vijeće je naglasilo koliko je strategija važna kako bi se osigurala koherentnost politika Europske unije koje utječu na šume i kako bi se dodatno promicalo održivo upravljanje šumama poljoprivreda, odnosno Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo sljedeći će tjedan održati raspravu o potrebi za novom strategiju koja bi obuhvaćala razdoblje nakon 2020. godine, a koja bi se temeljila na istim načelima, ali bi uzela u obzir razvoj novih politika kako u Europskoj uniji i njihovim njezinim članicama, tako i na globalnoj razini. Vijeće i Europski parlament nedavno su dobili komunikaciju komisije na koju se dugo čekalo a u kojoj se govori o intenziviranju aktivnosti e, zaštita svjetskih šuma. Podrobno ćemo proučiti popis prioriteta u komunikaciji komisije, a veselimo se čuti i vaše razmišljanje o tom pitanju. Vijeće radi na tome da pripremi određene komentare u obliku e, zaključaka vijeća e, na komunikaciju komisije i nadamo se da će ti zaključci biti doneseni u prosincu 2019. godine. Naša je namjera uključiti e, političke stručnjake iz povezanih područja kao što su zaštita okolišta, poljoprivreda i trgovinska razmjena. Radujemo se vašim reakcijama na tu komunikaciju i uvjereni smo da će to biti vrijedan doprinos za buduće aktivnosti. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, dozvolite mi da zaključno stavim naglasak na činjenicu da su šumski požari u Amazoniji hitna globalna kriza koja od nas traži efikasno međunarodno rješenje. Tjesna suradnja sa zemljama iz amazonskog područja tu je ključna. Te zemlje poput Brazila imaju pravo rukovoditi reakcijom, ali moraju ispuniti svoje obveze. Snažno apeliram na zemlje u Amazonskom bazenu i njihove političke čelnike da hitno djeluju. Spremni smo na zajednički rad sa gospodinom Bolsonarom i ostalima. Evropska unija spremna je dati potporu, ali trebamo djelovati odmah. Finsko predsjedništvo vijećem spremno je podržati e, razmišljanja u Europskoj uniji na koji način se može najbolje dati doprinos na inicijativu Finske e, na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova krajem kolovoza u Helsinkiju raspravljalo se o ovoj temi. Ministri vanjskih poslova složili su se da je situacija teška, te su naglasili da postoji potreba za koordiniranim obuhvatnim pristupom na razini Europske unije kako bi se bavilo ovom krizom. Kao predsjedništvo vijeća mi ćemo i dalje nastaviti činiti sve što je u našoj moći kako bismo dali svoj doprinos i osigurali ujedinjeni, dosljedan i efikasan odgovor Europske unije na ovu situaciju. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. A sada dajemo riječ povjereniku Veli. Izvolite. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Hvala i predsjedništvu kolege, zastupnici. Danas se suočavamo sa globalnom krizom u području bioraznolikosti i klime koja ima učinak na naše živote, na naša gospodarstva i na našu budućnost. Trenutačni šumski požari diljem planete emitiraju ogromne količine CO2 u atmosferu i tako produbljuju krizu ne samo u Amazoniji, već isto tako i u drugim dijelovima svijeta, primjerice u Sibiru. Međutim, amazonsko područje je jedinstveno, amazonska prašuma je jedinstvena zbog kisika koji udišemo, jedinstvena zbog bioraznolikosti kojoj je stanište i jedinstvena je zbog zdravlja našeg planete. I zbog toga sam zahvalna što ste ovu temu postavili tako visoko na popis svojih prioriteta. Ključno je djelovati zbog tri razloga. Prvo, kako bi se spriječio gubitak bioraznolikosti, drugo, kako bismo se bavili pitanjem klimatskih promjena i kako bi se postigli, postigli ciljevi u sklopu agende 2030. u skladu sa Pariškim sporazumom. Degradacija i gubitak šumskih područja imaju ozbiljne posljedice na stabilnost, sigurnost, ljudske živote, klimu, bioraznolikost i na e, život i sposobnost zarade za život kako lokalnih zajednica, tako i e, šire. Europska komisija nastoji djelovati kako bi se e, bavila situacijom do koje dolazi u amazonskom području te je u stalnom kontaktu sa lokalnim vlastima uključujući one u Brazilu. Niz aktivnosti već je pokrenut kako bi se sadašnja situacija poboljšala. Slijedom zahtjeva koje je poslala Bolivija, Centar za koordiniranu reakciju u kriznim situacijama poslao je tim vatrogasnih stručnjaka u tu zemlju. Takva vrsta pomoći je dostupna svakoj pogođenoj zemlji na njihov zahtjev. Također, e, Sustav za mapiranje Kopernik aktiviran je, te se pripremaju karte e, na kojima se nalaze lokacije e, E, šumskih požara u Boliviji i Brazilu, a isto tako i u Paragvaju. Europska unija već financira razvojne projekte koji su povezani sa korištenjem šume i e, zemljišta u amazonskom bazenu, uključujući i Brazil. To je 128 milijuna eura, a planiraju se i nove aktivnosti u vrijednosti od 28 milijuna eura. U e, kontaktu smo s kolumbijskim i čileanskim vlastima koje su aktivno koordinirale na regionalnoj razini nastojanja da se situacija riješi. Na nedavnom samitu G7 krenulo se s pripremama sastanka na visokoj razini o Amazoniji koji bi se trebao održati na e, marginama e, Skupštine Ujedinjenih naroda. Naravno, trenutačni prioritet je borba protiv šumskih požara, ali istovremeno treba se baviti i strukturnim problemima koji se skrivaju iza ove krize, a to je širenje poljoprivredne djelatnosti. U srpnju smo donijeli komunikaciju u kojoj govorimo o tome da je Europska unija spremna intenzivirati svoje aktivnosti kako bi zaštitila šume. Komunikacija sadrži i skup aktivnosti uključujući i potporu za održivo korištenje zemljišta. Radimo na tome sa zemljama partnerima kako bismo smanjili pritisak i kako bismo potaknuli obnovu šuma. Za Europsku uniju Izuzetno je važno da se bavimo i pitanjem potrošačkog otiska na zemljištu. Postoji čitav niz regulatornih i neregulatornih mjera koje se mogu koristiti za minimalizaciju rizika uvoza proizvoda koji su povezani sa krčenjem šuma i degradacijom šuma. Također radimo na tome da povećamo dostupnost i kvalitetu dostupnih informacija o šumama kao i o potrošačkim nabavnim lancima kako bismo bili sigurni da se među ostalim znaju informacije o tome jesu li proizvodi e, nastali e, nezakonitim e, ili prevelikim krčenjem šuma i degradacijom šuma. Cilj je naravno vidjeti koje su dugoročne ekonomske posljedice e, pretjeranog krčenja šuma i degradacije. Europska komisija je protiv e, prekomjernog krčenja šuma i spremni smo stati u zone koji su pogođeni nedavnim šumskim požarima kako u Amazoniji tako i diljem svijeta. E, Staćemo uz njih na kakav god način možemo i naravno uz blisku suradnju sa vlastima pogođenih zemalja. Hvala lijepa, hvala gospodine predsjedatelju. Hvala, a sada dajemo riječ E, govornicima iz klubova zastupnika EPP, gospođa Meginis, dvije minute, radi se o potpredsjednici Europskog parlamenta. Izvolite, gospođo Meginis. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti također gospođi Tupurajnen. Vi posjedujete specifična znanja o šumskim požarima i stoga nam je izuzetno drago da sudjelujete u ovoj raspravi. Ja također zahvaljujem i na informacijama koje nam je dao povjerenik. E, sigurna sam da veliki broj e, onih koji su danas s nama u publici itekako e, zanima kakva je situacija sa šumskim požarima u Amazoniji i upravo zato želim e, s vama raspraviti o tome na koji način možemo globalno djelovati jer niti ni jedna nacija ne može djelovati sama. Međutim, ne možemo raditi na tome da se pod izlikom toga da neka zemlja želi biti suverena slabi multilateralizam umjesto da se jača. Zajednički možemo ostvariti napredak. Što se tiče Brazila, nedavno su krenule aktivnosti eh, u sklopu eh, pakta Letića zajedno sa drugih sedam latinoameričkih zemalja i operacija Zeleni Brazil. Ali to je pokrenuto tek nakon pritiska međunarodne zajednice. Svi ćemo patiti ako Amazonija umre, a ona je već u opasnosti. To ste vrlo vrlo podrobno istaknuli. Drago mi je što ste spomenuli potrebu da pogledamo, e, gospodine povjereniče, koliko su koherentne politike. Činjenica da se e, koristi zemljište za daljnju proizvodnju, a da se šume prekomjerno krče zbog širenja poljoprivredne djelatnosti. E, imamo sporazume sa Mercosurom i moramo se potruditi da ti elementi budu ugrađeni u naše sporazume te da se odredbe iz sporazuma koje se odnose na prekomjerno krčenje u Mercosuru poštuju. Moramo se držati tog pitanja i mi kao europljani moramo biti iskreni i jasno reći da nismo uvijek e, znali cijeniti naše šume, niti važnost bioraznolikosti za okoliš i ako budemo e, tako skromni možemo zapravo bolje surađivati sa kolegama u Latinskoj Americi zato što na Arktiku, e, u Kongu, u Amazoniji e, bukte požari koji emitiraju ogromne količine CO2 i upravo zato mislim da je ovo pitanje važno te zahvaljujem svima onima koji sudjeluju u ovoj raspravi. Hvala lijepa. A sada za socijaliste i demokrate gospođa Garcia Perez, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Požari u Amazoniji ovoga ljeta su prava tragedija. To su događaje koji su ražalostili i mobilizirali međunarodnu zajednicu učinak na okoliš, ali i socijalni i ekonomski učinak nadilazi područje Amazonije. Znamo da je Amazonija zapravo nešto što nazivamo plućima svijeta, zato što se tamo proizvodi više od 20% e, kisika, a da ne govorimo o ogromnom broju vrsta flore i faune koje tamo žive. Tu su i autohtone zajednice ljudi koji žive u amazonskoj prašumi na održiv način. Njihove živote treba zaštititi Znam o čemu govorim, e, dobro sam upoznana sa tom situacijom, zato što sam kao volonterka koja je radila za nevladine udruge mjesece provela u Amazoniji i surađivala sa predstavnicima autohtonih zajednica kojima je Amazonija život. Ako pogledate tu vrlo tragičnu situaciju, ona je još tragičnija za njih. Ove godine imali smo prilike vidjeti da je došlo do 80% povećanja broja šumskih požara u odnosu na prošlu godinu. Imali smo prilike vidjeti da je došlo do povećanja u e, kopanju rudače, konkretno zlata, što zapravo e, dovodi do većeg krčenja e, šuma, živa koja se koristi u procesu dovodi do zakađenja kako tla, tako i voda, što utječe i na životinje i bilje i to zapravo dovodi do toga da se e, stvara dodatni problem u smislu klimatskih promjena. Znamo tko su odgovorni ljudi. Tu je gospodin Bolsonaro koji je zapravo najavljuje novu zlatnu groznicu. A istovremeno s druge strane imamo ljude koji žele zaštititi e, prirodu zato što im je ona zaklon. Gospodin Bolsonaro je otpustio neke ljude iz svojeg ureda za Um, okoliš i obnovljive resurse i sličnih drugih ureda upravo zato što su govorili protiv ovih postupaka. E, došli smo do točke s koje nema povratka. Znamo da dolazi do degradacije uništavanja amazonskih prašuma. Socijalisti i demokrati su i itekako zabrinuti zbog života, e, ugroze života autohtonih zajednica u amazonskom području kao i smanjivanju teritorija na kojem e, mogu živjeti. Vidjeli smo da e, Costa da Silva i neki drugi e, čelni ljudi autohtonih zajednica su ubijeni, i izgubili su život zato što su glasno govorili o tome što se događa. Važno je zaštititi i ljude i prirodu. Naravno, mi ćemo dati svu našu potporu onima koji rade na tome i želimo zatražiti gospodina Bolsonara da poštuje međunarodno preuzete obveze u skladu sa Pariškim sporazumom, kao i odredbe o zaštiti okoliša koje se nalaze u sporazumu s Mercosurom. Ako eh, vlada eh, ne čuje što treba učiniti, eh, onda Bolsonaro ne može računati na potporu međunarodne zajednice. Moramo se pobrinuti da se ne nađemo u situaciji da je posljednje stablo skršeno, posljednja kap iscrpljenja i um, posljedna biljka ili životinja ubijena. Hvala. A sada gospodin Hojsik za Renew. Želim samo ponoviti da tijekom izlaganja govornika u ime klubova zastupnika neću dozvoljavati plave kartone. Hvala lijepa, gospođo E, ministrice, gospodine povjereniče, gospodine e, predsjedatelju. Ovo je ljeto e, bilo horor ljeto u Amazoniji. Bili smo u šoku, često to znamo reći kada se govori o amazonskim požarima, ali još nas je više šokirao to što gospodin Bolsonaro nije spreman zaštititi amazonsko područje, a u stvarnosti je zapravo njegova politika dovela do tragedije koje svjedočimo. Budimo iskreni, šume ne gore samo u Amazoniji. Vidjeli smo ovog ljeta da zapravo šume gore od Sibira do Aljaske i uništavaju vrlo efikasno pluća eh, planete Zemlje. Šumski požari su globalni problem, to moramo priznati, ali došao je trenutak da priznamo da smo i mi dijelom problema. Ne samo zbog doprinosa emisiji stakleničkih plinova, naše politike, naše gospodarstvo, čak i naša provedba zakona je kriva. Vrijeme je da to mijenjamo. Vrijeme je da ovaj dom djeluje. Moramo reći da sporazum s Mercosurom eh, predstavlja problem ali istovremeno bilo bi zaista neumjesno reći srušimo to i problem je riješen. E, moramo ići dublje da bismo riješili problem. E, novi saziv komisije govori da je europski Green Deal jedan od glavnih prioriteta, ali ona ne može obuhvaćati samo Europsku uniju. Mora ići onkraj toga, mora obuhvatiti cijeli svijet. Ako ozbiljno želimo zaštititi našu planetu i našu civilizaciju, moramo se pobrinuti da poljoprivredne politike ne daju svoj doprinos uništavanju šuma. Jer to sada čine. Isto je u Amazoniji. Moramo se pobrinuti da naše trgovinske politike ne daju doprinos prekomjernom krčenju šuma. Jer sada to čine. Također moramo se pobrinuti da naše energetske politike ne daju svoj doprinos krčenju i uništavanju šuma. Jer sada to čine. Ono što nam treba jest promjena, promjena svega ovoga, zbog nas samih, a i zbog naše djece. Hvala. Hvala. U ime zelenih riječ ima gospođa Hautala, potpredsjednica Europskog parlamenta na minutu i pol. Izvolite. Hvala, predsjedavajući na, u Amazoni su se dogodili namjerno podmetnuti podužari i događaju se i drugdje. E, jugoistočna Azija i drugi dijelovi svijeta pogođeni su požarima. Kako bismo se borili protiv klimatskih promjena, trebamo uhvatiti CO2 sa svim mogućim sredstvima. I e, najbolji, bolja mogućnost je zahvaljujući upijanju e, šuma. A sada su šume pretvorene u obradivu zemlju. E, sporazum s Mercosurom ima namjeru da se e, izvoze proizvodi zbog kojih će se povećati deforestacija i ugroziti to područje. Sporazum s Mercosurom nije dobar mehanizam kako bi se osiguralo da se sporazum e, iz Pariza i druge obveze u pogledu klime na globalnoj razini poštuju. E, tu nema predviđenih sankcija u poglavlju o održivom razvoju. Dozvolite mi da kažem da komunikacija komisije o deforestaciji i uništavanju šuma e, i obećala da e, izradimo regulatorne mjere s jedne strane jer trebamo zakonodavstvo na razini Europske unije kojim ćemo osigurati to da potrošači u Europi ne kupuju proizvode koji dolaze zbog deforestacije. Imam pitanje za finsko predsjedništvo. E, znam da je sad odlučeno da se vijeće za poljoprivredu koje se bavi komunikacijom o deforestaciji pitanje zašto je to pitanje obrađeno u e, Vijeću za poljoprivredne, a ne na primjer u Vijeću za okoliš. Hvala. Hvala. Sada u ime ideja riječ ima gospodin Ružena, dvije minute. Gospođo Hautala, molim vas da me zamijenite kao predsjedavajuća. Jer... Gospodine predsjedatelju, Požari u Amazoniji dovode do ekološke katastrofe. E, prema riječima predsjednika Macrona, Francuska je duboko dirnuta i svi se slažemo. Međutim, izuzetno je važno da budemo zapravo dirnuti i na isti takav način požarima koji e, divljaju u subsaharskom području. Emmanuel Macron je međutim samo se okrenuo eh, pitanju i problemu požara u Amazoni. E, način na koji se zanemaruju druge stvari zapravo je katastrofa e, i odlučio je zaprijetiti šestoj i devetoj e, najvećoj trgovinskoj sili svijeta. Mi smo se u Francuskoj, odnosno zastupnici u Skupštini su se usprotivili njegovoj reakciji na taj način. Mislimo da je vrlo cinično koristiti amazonsku situaciju e, kao izgovor da se ne potpiše Mercosur. Mi smo se protivili toj reakciji kao što smo se inicijalno protivili i potpisivanju Mercosura. E, ne želimo pogodovati internim e, igrama lokalnih političara. Činjenica je međutim da moramo prvenstveno djelovati u krugu svoje obitelji kod kuće. Činjenica jest da e, bi e, Macron i ostali trebali e, voditi računa o tome koliki je primjerice nuklearni otpad i nuklearna prijetnja na polinezijskim otocima, kakva je situacija u Gvajani, trebao bi se brinuti o katastrofi vezano uz sargaške alge na Martiniku i Guadalupeu. Međutim, nakon svih živih izjava, nakon svih ovih e, šokantnih događaja, e, Macron ništa neće učiniti i potpisat će Mercosur. Hvala, gospodine Rže. Sljedeći govornik je gospodin Herman Terč u ime ECR-a. Hvala, dobar dan. Gospođo predsjedavajuća, mnogo sam čuo danas o gospodinu Bolsonaru. E, Bolsonara optužujemo za sve tragedije koje poznajemo, ali zaboravljamo pritom da Postoji neka, neki oblik krat, e, kratkovidnosti kad se gleda na to. E, španjolski socijalisti su nedavno sad govorili o zlatnoj groznici i o njezinim pojavama. To se događa posebice u Amazoniji, u Venezueli pod kontrolom gospodina Madura, pod kontrolom gerile e, u Kolumbiji koji postoje zahvaljujući komunističkom režimu gospodina Madura i zahvaljujući čavizmu. U ovom trenutku dva i milijuna e, drveta gori u Boliviji. Ne u Brazilu, nego u Boliviji. A nitko ne govori ovdje o Boliviji. Jer gospodin Moraes koji je povećao proizvodnju e, kokaina je započeo s novom politikom spaljivanja šuma i zbog toga je došlo do ovakve katastrofe. Izgleda da mi sada govorimo samo protiv Bolsonara. Hvala, gospodine Terč. U ime Guja riječ ima potpredsjednik gospodin Papadimulis. Izvolite. Hvala. Što su rekli komisija i vijeće i što znanstvenici nam kažu i što nam pokazuje stvarnost, nameću nam ne samo da govorimo, nego i da djelujemo. Nije dovoljno raspravljati o tome. Trebamo imati zaključke i mjere. Moramo vršiti pritisak kako bi se zaustavila deforestacija Amazonije i uništavanje e, najvećih pluća ove planete. I zbog toga vjerujem da kad nam brojke pokazuju da tijekom mandata Bolsonara imamo povećanja od 8% eh, godišnje deforestacije Amazonije, u nekoliko mjeseci Amazonija je uništena više nego u posljednje tri godine i zato moramo više poduzeti. Eh, to vrijedi za Europski parlament. Eh, sramota je što se ova rasprava neće zaključiti rezolucijom i što e, su u svomu sudjelovale e, skupine, odnosno klubovi krajnje desnice. Trebamo iskoristiti Mercosur kao instrument da vršimo pritisak na e, članove krajnje desnice kod Bolsonaro. Hvala gospodina Papadimulis. Sljedeći govornik je gospodin Papadakis u ime nezavisnih zastupnika. Hvala. Veliko uništenje kojim svjedočimo u Amazoni je rezultat toga što velike tvrtke, kompanije sjeku drva, a financijske institucije plaćaju za to. E, vlada Bolsonaro povećava politiku e, protiv okoliša koju su već započele druge države i amenuje proizvodnju biogoriva i drugih poljoprivrednih proizvoda i zato se sječe šuma. E, I u tome sudjeluju i tvrtke iz Europske unije. Zato Europska unija i vlade Europske unije moraju se suočiti s tim problemom. Moramo vidjeti što će se dogaditi sa sporazumom s Merkosurom. Unatoč onome što je rečeno u korist klime, Europski parlament E, nema još uvijek rezoluciju e, o Amazoniji sa e, pristankom pučana. Treba stati na kraj ovim požarima u Amazoniji i povratiti ove povratiti šume. Samo na taj način potaknut ćemo ekonomske aktivnosti u ovom području. Hvala gospodine Papadakis. A sada idemo sa prvim krugom govornika iz klubova. Gospodin Peter Lize na minutu i pol. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Drage kolegice i kolege, šumski požari u Amazoniji ogromna su katastrofa. Spomenut ću jedan primjer e, povezan sa Pariškim sporazumom e, koji ne uvodi obveze smanjenja emisija za Brazil, E, bitne obveze Brazila odnose se na zaštitu šuma i e, pošumljavanje. Ako to ne bude funkcioniralo, onda je to veliki problem e, i globalno za klimu. Međutim, postoje problemi ove vrste i na drugim mjestima i o tome treba govoriti. Postoje požari u Sibiru, na Aljasci. Oni predstavljaju ogroman problem jer dolazi do emisija metana, a to je još štetnije za klimu od CO2. E, ne smijemo se ograničiti u ovoj raspravi. Neki traže da poništimo e, sporazum s Mercosurom. Mogli bismo obustaviti uopće trgovinu s ovim zemljama. Međutim, e, što ćemo time ostvariti? Hoćemo li imati pod kontrolom ono što radi Kina i drugi? Mislim da je važan put dijaloga. Naravno, moramo biti kritični što se tiče Mercosura E, međutim, e, moramo tražiti e, rješenje samih uzroka ovih problema. Osim toga, jučer smo govorili o šumama u Europskoj uniji, o zaštiti šuma. Trebali bismo vjerojatno ponovno govoriti o pošumljavanju u Europi. E, možda je e, dobro danas razgovarati o ovim temama, a ne donositi rezolucije i što se tiče situacije u Europi i drugdje, međutim e, trebamo o tome razgovarati i onda donijeti odluku sljedeći tjedan. Hvala. Hvala gospodine Lize. Sljedeći govornik, gospođa Dali, na minutu i pol, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Danas govorimo o najvećoj e, svjetskoj prašumi koja je došla do trenutka kad će konačno biti uništena. E, to je važno za nas, ali i za globalnu klimu to je ponor e, ugljika koji može zaustaviti globalno zagrijavanje. E, veliki broj e, i velika količina stakleničkih plinova koji bi se tu mogli zaustaviti jako je važna i ove godine na artičkom i subartičkom području procjenjuje se da su požari proizveli stotine tisuća tona CO2, ali to je začarani krug. Međunarodna zajednica Europska unija moraju pojačati svoje djelovanje za smanjenje e, emisija stakleničkih plinova e, i ako se to ne bude dogodilo, požari će se i dalje širiti. E, odredbe za zaštitu o amazonske prašume su dio sporazuma između Europske unije i Merkosure i te odredbe se trebaju provesti. E, potpisnice Pariškog sporazuma koji su e, odlučili platiti onima koji žele e, posaditi stabla moraju sada to učiniti. Trebamo promijeniti potrošačke navike koje su štetne. To je europski globalni način djelovanja koji je sada potreban. Hvala. Hvala gospođo Dali. Sljedeći govornik Gospodin Štefanuta na minutu i pol, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuće. povjereniče. Vidite u ovoj sali jako puno mladih ljudi i oni se najviše u populaciji brinu za klimu. E, šumski požari više nisu stvar za pojedinačne zemlje koje će to izolirano rješavati. Nažalost, amazonski požari su dio velikog globalnog trenda broj globalnih požara se povećao u odnosu na prošlu godinu i to se dogodilo eksponencijalno. U osmom mjesecu 2018. imali smo 16.000 požara. U osmom mjesecu 2019. 79.000 požara. To je povećanje od više od 400% posto e, Europa ne može biti gledati sa strane kad drugi pate i traže pomoć. Nijedan dio svijeta nije umor na takve katastrofe i nijedna zemlja na svijetu ne može te probleme riješiti sama. Ovdje je ključno imati zajedničko djelovanje kako bi se e, od ovakve katastrofe svi zajedno oporavili. E, globalno zatopljenje znači da se povećava temperatura planete, a mi moramo odgovor civilne zaštite pojačati kako bi svi bili spremni na borbu protiv e, prirodnih katastrofa. Moramo jačati kapacitete i to govorim zato što je sada vijeće smanjio sredstva za e, ovakvu pripravnost. Mi moramo ta sredstva e, ponovno predvidjeti. Ne radi se samo o ljudima, nego o njihovoj budućnosti, o budućnosti ovih mladih ljudi koji sjede ovdje u dvorani. Hvala. Hvala, gospodine Stefanuta. Sljedeći govornik gospodin Žado na minutu i pol. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, ovo pitanje malice i naliče. Prvo je naravno emocija i šok. Kako ne plakati zbog te ljepote koja se uništava, zbog tih ljudi? Kako ne e, govoriti protiv Bolsonara koji je skeptik u smislu klimatskih promjene, koji želi prodati e, svoju zemlju, kao što je njegov prethodnik također bio korumpiran, ksenofob, homofoban, eh, seksist, eh, tako i on. Međutim, s druge strane imamo i naličje koje ne možemo obojati emocijama, a to je naličje na koje moramo preuzeti odgovornost. Nema ovdje ničega što je slučajno. Eh, gospodine povjereniče, uspjeli ste tijekom svojeg izlaganja u potpunosti izbjeći spomenuti kako Merkosur, tako i zajedničku poljoprivrednu politiku. Čak i socijalisti i demokrati nam kažu pa ipak ne bi bilo loše da se poštuje Merkosur. Međutim, ako ne vidimo vidite da je zapravo srce Mercosura koji je Brazil potpisao kako bi mogao e, izvoziti soju predstavlja u svojoj naravi strukturno uništenje Amazonije i klimatocid ako ne vidite da prijedlog e, zajedničke poljoprivredne politike kakav ga, ga izlaže Europska komisija će samo dovesti do povećanja uvoza brazilske soje, onda uopće ne vidite u čemu se skriva naša odgovornost, ne sudjelujete u naporima da se spriječi uništenje Amazonije i naroda koji tamo žive. A to je i sramota onda i za ovaj parlament. Hvala, gospodine Žado. Sljedeći govornik eh, Malin Bjork na jednu minutu. Hvala. Katastrofa koja se događa u Amazoniji je jako velika. U ovom velikom području eh, moramo reći da eh, se mogu očiti jako važni fenomeni zbog klime. Globalno zatopljenje bit će svakako problem za biološku raznolikost. Predsjednik Bolsonaro je svakako suodgovoran za ovu katastrofu. Podsjetimo eh, na to što se događa trenutno mnogi prosvjeduju protiv politike gospodina Bolsonaroa. I politika e, krčenja šuma se sada masivno provodi i mnogi traže e, da se nešto poduzme. Treba djelovati i to odmah. E, moramo zaustaviti pregovore u pogledu sporazuma s Mercosurom. Moramo E, na obvezujući način primjenjivati Pariški sporazum i moramo stati na kraj onomu što se događa u Amazoniji i u Brazilu. E, mnoge osobe inzistira na tomu, a mi ćemo isto to činiti. Hvala. Hvala, gospođo Bjork. Sljedeći govornik, gospođa Eleonora Evi, na jednu minutu, izvolite. Hvala, predsjedavajuća mi, europljani, jesmo li mi odgovorni za e, ove požare u Amazoniji i u ostatku svijeta? Mi trošimo e, meso, palmino ulje, e, hranu za životinje, soju, kukuruz koji su GMO proizvodi. Sve to stvara pritisak na šume u trećim zemljama i povećava, ubrzava kršćenje šuma prvi prioritet mora biti smanjiti otisak, potrošački otisak Europske unije e, koji direktno utječu na požare u Amazoniji. U svijetu imamo 820 milijuna osoba e, koje gladuju, a do nedavno jedna milijarda osobi bila je pretila. A prema posljednjim podacima izgleda da sad imamo čak dvije milijarde pretilih osoba i četiri e, milijuna mogli bi umreti zbog pretjerane prehrane. Hrana se baca, hrana postaje otpad i zbog toga se ugrožava planeta i e, naše stanovništvo. Morat ćemo riješiti te probleme u ZPP-u i u trgovinskoj politici u Europi ako stvarno želimo postići ciljeve održivog razvoja i ciljeve agende 2030 ako želimo smanjiti glad, nejednakosti i nediskriminirano iskorištavanje resursa u svijetu. Hvala. edustaja Evi. Ja sitten e, Zahvaljujem. E, sljedeći je na redu zastupnik je Rubas. Izvolite. Hvala lijepa. E, znamo da je Amazonija e, zaštićeno e, prirodno područje koje bi trebalo štititi. E, naravno, e, trebamo biti vrlo oprezni što se tiče iznošenja mišljenja i znamo da postoji e, sporazum s Mercosurom, a odredbe tog dogovora trebamo iskoristiti kako bismo postigli poštivanje obveza temeljem Pariškog sporazuma. E, trebamo voditi računa o tome da se poštuju ove odredbe zato što želimo ostvariti održivi razvoj, a pritom e, trebamo osigurati odgovarajuće kriterije i vrijednosti što se tiče poljoprivrede i e, uzgoja domaćih životinja a znamo da se ondje ulažu velika sredstva iako ne poštuju pravila koja se tiču održivosti u stočarstvu. E, moramo nešto poduzeti što se tiče šumskih požara u Amazoniji, međutim istodobno ne smijemo poticati nepoštenu konkurenciju zbog e, poljoprivrednih proizvoda koji dolaze iz ovih zemalja, a da se pritom ne poštuju naši standardi. Hvala. Zahvaljujem. E, sada je na redu zastupnica Kati Piri, minuta i 30, izvolite. Poštovana gospođo predsjedavajuće, uvažene kolegice i kolege, ove e, strašne, e, ovi strašni šumski požari utječu na milijune starosjedilačkog stanovništva i postoje stotine tisuća ljudi koji se oslanjaju na bogatstvo šuma. Međutim, E, postoje oni koji pokušavaju iskoristiti e, šumske resurse, a to rade na način da uništavaju njihov način života. Ovi požari nisu slučajni. Namjerno se podmeću kako bi se e, krenulo sa raznim poljoprivrednim i rudarskim projektima. Politika predsjednika Bolsonara E, dovodi do toga da starosjedilački narodi moraju napustiti svoje domove. Prosvjedi e, njihovih aktivista e, nažalost nisu naišli na reakciju i zato se mi moramo boriti u njihovo ime i moramo dalje koristiti ekonomsku snagu, ali isto tako vanjsko-trgovinske alate kako bismo ostali u obranu biološke raznolikosti i našeg planata. Spomenula bih e, ono što je rekao Markus Majnura, e, poglavica starosjedilačkog plemena koji je rekao e, šume nisu samo za starosjedioce, šume su tu za sve nas. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je zastupnik Huk. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. E, nebo iznad Sao Paula postalo je crno zbog šumskih požara u Amazoniji. Ove prašume su pluća e, zemlje. E, svi mi trebamo te šume, a starosjedioci koji ondje žive zapravo žele da se zaštite njihova temeljna prava. Oni žele živjeti tamo gdje se nalaze. E, parlament u Jedinoj kraljevini je e, suspendiran, međutim ovdje možemo e, dići glas. Došlo je do rasta BDP-a za jednu četvrtinu zadnjih deset godina. Postavlja se pitanje što će biti sa starosjedilačkim zajednicama. Gospodine Bolsonaro, ako dopustite da izgore ove šume, izgubit ćete šansu Eh, za napredak. Eh, za napredak je nužno da ugasite te šume i spasite naš planet. Hvala. Eh, kolega Scott Cato ima plavi karton. Prihvaćate li njegovo pitanje? U redu. Zastupnica Scott Cato. E, mnogi u ovom parlamentu e, napisali su e, jedno pismo i rekli da ne bismo trebali potpisati sporazum na području trgovine ukoliko e, ne postoje odredbe kojima se osigurava poštivanje e, standarda i klimatskih ciljeva. E, moje pitanje je trebamo li sada poštivati sporazum sa zemljama Merkosura ukoliko ondje ne stoje odredbe o zaštiti okoliša i temeljnih ljudskih prava ja ne znam za to pismo. Mislim da je ovo pitanje daleko složenije i ne može se svesti na jedno pismo. U svakom slučaju u trgovinskim sporazumima trebamo promicati e, temeljne vrijednosti, e, pravičnost i zaštitu okoliša. Zahvaljujem zastupniku Huku. Na redu je zastupnica Ana Kavacini, minuta i 30, izvolite. Hvala lijepa. Amazonija gori. I svake minute e, dio e, pluća ove zemlje odumire. A predsjednik Bolsonaro sa svojom politikom djeluje protiv Pariškog sporazuma i e, protiv održivosti, protiv raznolikosti. Međutim, i europska politika je odgovorna Prošle godine smo uvezli 60 tisuća tona etanola, 70 tisuća tona e, govedine i e, milijune tona soje. A u tu svrhu neprestano dolazi do krčenja šuma u Brazilu. Sporazum s Mercosurom e, dovodi do još više požara jer se traži više govedine, još više etanola, a to znači e, da će doći do e, još veće razine krčenja šuma. I Bolsonaro na to kaže hvala. Mi moramo nešto učiniti za naš planet, za našu klimu. Postoje prosvjedi, e, ljudi izlaze na ulice. E, to pokazuje da mi kao parlament moramo preuzeti odgovornost, eliminirati Mercosur i e, osigurati da lanci nabave budu takvi da tu ne postoje elementi iskorištavanja i uništavanja šuma. Sada je pravi trenutak da nešto učinimo. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Kavacini. Na redu je zastupnik Bušman. Hvala lijepa. Već tjednima e, postoji tako veliki broj požara u amazonskim prašumima kao nikada prije. E, E, šume se krče u svrhu obrade e, zemlje, a to je politika koja se provodi već godinama. E, uništavaju se biljne i životinske vrste. Brojne životinje stradavaju u požarima, uništavaju se biljke, oslobađa se ogromna količina CO2. To su neke od strašnih posljedica. E, dolazi do uništavanja ekosustava, to je ekocid. E, kao i genocid i ekocid treba definirati kao zločin protiv čovječnosti. Međutim, SAD, Francuska i drugi borili su se za to e, da se ekocid izbriše iz tog popisa. Posljedice su katastrofalne. E, dolazi samo do financijskih sankcija. E, koncerni se toga ne boje, budući da je njihov profit daleko veći. E, tome je potrebno stati na kraj. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Bušmanu. Na redu je Kristof Hansen. Minuta i 30, izvolite. Hvala lijepa. Ovo ljeto planet je gorio E, šumski požari e, uništili su šume u Amazoniji, Aziji i Africi. U Europi je došlo do tri puta većeg broja šumskih požara nego svake pojedine godine između 2008. i 2018. A na Arktiku e, gore tresetišta i to zahtjeva hitne mjere. Moramo nešto učiniti i spriječiti ovu katastrofu i moramo unaprijediti raspravu o tome kako iskoristiti trgovinsku politiku kako bismo uveli naše ekološke standarde i borili se protiv klimatskih promjena na globalnoj razini. Izglede za e, sporazum između Europske unije i Mercosura predstavljaju jedinstvenu šansu. Na taj način možemo prisiliti Brazil e, da ispoštuje svoje obveze prema Pariškom e, klimatskom sporazumu, obnovi i ponovno pošumi 12 milijuna hektara kao što je rekao kolega Lize. Trgovinska politika nije čarobni štapić za ove probleme, ali može biti korisna. Možemo imati plurilateralne sporazume što se tiče trgovine ekološkim dobrima. U našim je rukama možemo uvesti neke dodatne mjere kao što je praćenje i certifikacija. E, nećemo prebacivati krivicu, moramo surađivati. Ne treba nam defetistički pristup, nego uvjerenje da je čovjek kriv za ovu katastrofu strofu, pa je čovjek može i ispraviti. Hvala. Zahvaljujem. Sada je na redu Jute Guteland. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana gospođo predsjedavajuće, poštovani e, gospodine povjereniče, e, prašume su pluća zemlje. Iznimno su važne za našu klimu, za održivost u budućnosti. Znamo da šuma apsorbira ugljik e, i zato je iznimno važna kako bismo mogli ostvariti ciljeve koje smo prihvatili u sklopu Pariškog sporazuma. Međutim, znamo da postoji doprinos kroz tehnologije, a to je vrlo važno u prijelaznom razdoblju. Međutim, u ovom trenutku bavimo se e, šumskim požarima u Amazoniji. E, nije bez razloga da se ove prašume zovu plućima e, zemlje. E, dvije milijarde, milijarde tona CO2 e, se apsorbira u tim šumama godišnje. To je najvažniji resurs koji imamo na raspolaganju koji nam može pomoći da ostvarimo ciljeve iz Pariškog sporazuma. E, požari u Amazoniji predstavljaju opasnost za našu budućnost. Moramo djelovati odgovorno i učiniti sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili prašume. Zahvaljujem. Na redu je e, zastupnik Bižu. Jedna minuta. Euh, Gospođo predsjedateljice, kolege, Dolazim iz udaljenih e, francuskih regija i želim zaista inzistirati na tome da je situacija za amazonski narod izuzetno teška i da su im u opasnosti i e, životi i imovina, ali oko 300 tisuća evropljana također živi u francuskoj Gvajani, u amazonskom području i mislim da nam to daje legitimitet, ali isto tako i stvarnu odgovornost da djelujemo i da zaštitimo Amazoniju. Kao i obično, naravno, postoji sadržaj i oblik. Treba djelovati brzo. To je hitno pitanje, ali treba djelovati unutar okvira eh, parlamentarnog strukturiranog postupka koji je odlučan, koji je koordiniran. To je stvar dosljednosti i efikasnosti. Stoga vas molim da koristite sve instrumente koji su vam na raspolaganju kako bismo imali strategiju za Amazoniju i kako bismo tražili da se zaista poštuju ciljevi održivog razvoja i e, da se poštuje krkost bioraznolikosti, da se poštuje snaga lokalnog stanovništva i njihove e, pradavne kulture e, te da e, lokalne vlasti poštuju obveze koje su preuzele u sklopu Pariškog sporazuma. Zahvaljujem. Sljedeći je na redu zastupnik basa Eichhout. Jedna minuta. Hvala lijepa. Mislim da su svi bili šokirani onime što smo vidjeli ovo ljeto kada je došlo do požara u Amazoniji. A mi smo e, razgovarali e, istodobno o Mercosuru. Cilj je bio poboljšati trgovinu sa Brazilom. Ovdje se ne radi o prebacivanju krivice. E, govorim kolegama iz redova Pučana. Molim vas da pročitate taj sporazum. Možete vidjeti samo u onom poglavlju o trgovini i održivosti da se kaže da se e, potiče trgovina proizvodima iz šuma kojima se održivo upravlja i da će se promicati uključivanje lokalne zajednice i e, starosjedilačkih zajednica. Dakle, govori se samo o poticanju i promicanju, a preostale odredbe su obvezujuće. E, što nam to kaže? Ovaj trgovinski sporazum ima vrlo bizarne prioritete govori se o obvezama u trgovini, a e, što se tiče održivosti tu ne postoje obvezujuće odredbe. E, hoćete li promijeniti te odredbe kako bismo imali obvezujuće odredbe, a ne e, ove vrlo blage odredbe koje se spominju u ovom poglavlju? Hvala. Zahvaljujem. Sada je na redu zastupnik Morel, jedna minuta. Merci, madame la Hvala gospođo predsjedateljice. Naravno, svi smo mi šokirani situacijom Amazonije, ali ne možemo žaliti čak niti iskritizirati po e, razloge zbog kojih je do ovoga došlo, to je preuzeti odgovornost za njihovi ispravak. E, glavni razlog je katastrofna politika gospodina Bolsonara koja i dalje inzistira na sve većem korištenju toksičnih pesticida. Drugo je naravno poljoprivredni model e, Brazila koji se temelji na izvozu i koji za to treba sve više više površine za proizvodnju, konkretno za proizvodnju soje. Ali mi smo krivi zato što smo zapravo licemjeri. Čuo sam kolege eh, s desnice da kažu da je Bolsonarova politika zapravo eh, politika koja ide u smjeru prirodnog pristupa, ali to je apsolutno smiješno. Ne, radi se zapravo o jednom eh, ubojstvu klime, o ekocidu. Budimo logični, dragi kolege. Ako zaista žalimo zbog ove situacije, trebamo odbaciti Mercosur. Kiitokset, edustaja Morel. Hvala lijepa. Izvolite, zastupnica Morel. Hvala lijepa. E, vidjeli smo e, koje strašne učinke imaju šumski požari i ovdje e, doista trebamo govoriti o katastrofi do koje dolazi u Amazoniji. Ovo je stvarno velika katastrofa. Mislim da je zadatak Europske unije pružiti e, financijsku i stručnu pomoć svima kojima je potrebna. E, što se tiče krčenja šuma, moramo biti svjesni svih e, komercijalnih i drugih razloga koji su s tim povezani. E, drago mi je što vidim e, da komisija razmatra pitanje zaštite šuma kao prioritetno pitanje. Što se tiče komunikacije komisije, važno je da se sve ono što je navedeno počne provoditi u praksi. Isto